Kolleginnen und bitte Platz. Kolege i kolegice, molim vas da uzmete mjesta. Wir haben äh, gestern keine Zeit gefunden. Jučer nismo imali vremena da održamo raspravu o mišljenju o privatnom sektoru i razvoju. Stoga vam predlažem da to učinimo sada pred glasovanjem. Gospođa Lusing će nam kratko to izložiti i ako zatim izvjestitelj u sjeni nešto za reći, onda neka to naprave. Tako da to kasnije možemo uzeti u obzir prilikom glasovanja. Ovo samo izvješće se izrađuje u odboru za razvoj tu je gospodin Deva izvjestitelj. Gospođo Lusing, izvolite, imate riječ. Da, hvala vam. ću kratka. Kao prvo bih se još htjela zahvaliti pri tajništvu, radi dobre suradnje i prije svega i e, želim zahvaliti kolegama i kolegicama na mnogim doista konstruktivnim e, amandmanima. Svi smo ujedinjeni u tome što smo uvjereni da e, politika za razvoj ima za cilj smanjenje i iskorjenjivanje siromaštva svi se slažemo, svi smo ujedinjeni oko toga da je važan cilj da pomoć pristegne doista i tamo gdje ona potrebna. Naravno, glavni cilj nije taj, e, barem za poduzeća, da podrže razvoj u pojedinim državama, već jednostavno ću tako reći dakle, da kada zarade novac. Osim toga, postoje mnogi primjeri za to koji su dokumentirani, dakle znamo da poduzeća kad kad krše ljudska prava i da kad kad eh, krše okolišne propise, tu pritom mislim prije svega na land grabbing, otimanje zemljišta koji se tiče mnogih država u Africi. Stoga se zalažemo za obvezujuće standarde za E, poduzeća i to međunarodne standarde, a osim toga e, bi europska poduzeća mogla istjerati lokalna poduzeća s tih tržišta. Zbog toga je bitan razvoj privatnog sektora e, za samo isto i funkcioniranje država. Cilj ovog mišljenja je spomenuti taj okvir koji je dosta napet i da vidimo kako poduzeća mogu doprinijeti pri održivom razvoju. Iz mnogih amandmana koji se bave sa prilikama i ograničenjima angažmana privatnog sektora na području razvoja. Iz njih smo izradili kompromisne amandmane i nadam se da ćemo pri glasovanjima naći većinu za ove izrađene kompromisne amandmane. Hvala vam lijepa na pozornosti. Hvala vam, poštovana kolegice Luzing. Sada gospodin Kučuk ima riječ, izvolite. Hvala vam gospodine predsjedniče. U ovim amandmanima vidimo koliko je važan privatni sektor na području razvoja i primanje cilj europske suradnje u pitanju razvoja je da se smanji siromaštvo. Privatni sektor ima e, potencijal da doprinosi do održivog dugotrajnog razvoja zato što se tu radi u usklađivanju siromaštva. Naravno, isto bi se moglo i postići tako da se pomiču ljudska prava, da se ojača demokracija, dobro upravljanje, vladrina prava. Europska unija bi trebala e, podržati socijalnu odgovornost poduzeća u okviru e, plana za razvoj nakon 2015. godine. Tu se trebamo e, posebice pozabaviti sa iskorjenjem siromaštva. U tom smislu bih vas, dragi kolege i kolegice, pozvao da svi glasate za ovo mišljenje. Hvala vam. Hvala vam lijepa gospodine Kučuke. Sada gospodin Kristijan Preda, izvolite. Hvala vam lijepo, gospodine predsjedniče. Nažalost, izvjetljede sjene iz našeg kluba zastupnika, gospodin Štetina, ne može biti ovdje danas prisutan kako bih vam prikazao sve peripetije koje smo imali e, vezano uz drugog mišljenja. Naš klub zastupnika je odlučio da će glasati protiv tog teksta zato što se jednostavno radi o izvješću koje još uvijek unatoč nekim e, pokušajima koji smo iznijeli održava jednu marksističku socijalističku ideologiju e, prema privatnom sektoru i stoga ne možemo podržati sa glasovanjem ovakve ideološke prijedloge. Hvala vam. Hvala vam gospodine Preda, sada predajem riječ gospodinu Howitu, izvolite. Ličad, izvolite. Da, hvala. U ime mog kluba zastupnika želim reći da ćemo glasovati za to mišljenje. Neki naši kolege u Europskim pučanima imaju zadršku, to znam. Bio sam malo razočaran, vezan uz kompromisni sastanak. Ne, bih ih htio kritizirati, ali jedan argument je vezan više uz parlament nego uz ovu samu temu. Dakle, s jedne strane postoji jedan klub zastupnika koji je rekao da privatni sektor nema nikakvu ulogu na području razvoja, a s druge strane smo, su imali neke argumente da je to onaj najbolji sektor koji bi trebao biti iznad svega. Nadam se da ovo mišljenje u koje sam usmjerio moj klub zastupnika da je e, pažljivije, da ono priznaje ulogu privatnom sektoru na poču razvoja, ali da isto tako se poziva i na neka pitanja veznih uz prava, otimanje zemljišta, socijalnu odgovornost poduzeća, e, to su pitanja u koje nam je jako stalo. Bit će nam žao ako ovaj odmor ne usvoji ovo izvješće, jer će se tu više raditi o našim internim podjelama, a ne toliko o samom tekstu. E, ja sam bio izvjestitelj o ljudskim pravima i korporativnom odgovornošću i redovito se susrećem s poslovnjacima koji pokazuju više vod, predvodništva po ovim točkama nego što mi to pokazujemo ovdje. Mislim da bismo o tome trebali razmisliti. Hvala vam lijepa, gospodin Tenok. Samo da ponovim što bi rekao moj kolega iz Pučana, da mi zapravo smatramo da je ovo mišljenje ideološki obojano od ekstremne ljevice, zbog toga ćemo glasovati protiv njega. Gospodin Čafauzer, izvolite. Hvala vam gospodine predsjedniče. U ovom mišljenju postoje pozitivni elementi koje treba priznati prije svega kada ukazuje na to kako prije utaja poreza recimo e, ili e, zaduživanje država može dovesti do pomankanja u razvoju e, na području Afrike prije svega, ali ovo mišljenje ima jedan pogrešan stav. Ja sam jako za to da pružimo podršku malim poduzećima, da se privatni sektor također uzme u obzir kada se radi o razvoju, a u ovom mišljenju imamo samo gledište sa vizije pojedinih država, a ta politika je bila potpuno katastrofalna kada se primijenila na Afriku, primjerice kada je Alžir i kada su druge države pokušavale primijeniti jednu takvu marksističku strategiju, onda su se našli u vrlo lošem stanju, podrazvijenosti, bili su u gorim situacijama nego susjedne i ostale države. Stoga smo primorani glasovati protiv ovog izvješća unatoč tome što sadrži neke pozitivne elemente. Hvala vam lijepa gospodine Schaffhauser, gospođo Lusing. Želite li nešto reći prije glasovanja? Izvolite. Mislim da nemam još mnogo toga da nadodati, osim toga da kažem da sam uvijek iznova jako iznenađena zbog toga što ne raspravljamo često o samom sadržaju, već raspravljamo tako da predbacujemo jedni drugima određene stvari a mislim da sam vrlo uravnoteženo radila na ovom mišljenju, tako da uopće to ne mogu shvatiti. Uh, dank. I guess, uh... Hvala lijepa. Dakle, ovime završavamo debatu i nastavljamo sa glasanjem. ces dakle, amendements. Damen und Herren, wir kommen zur Abstimmung. Dame i gospodo, prelazimo na glasovanje. Kao prvo kompromis amandman broj 1. Eh, tu je već postoje složeno. Ersten Teil. Tko je za prvi dio? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Tko je za drugi dio? Protiv? Suzdržani odbija se. Provjera se traži. Glasovanje je završeno, 24 nastavno 35, dakle s malom razlikom se odbija. Što ide kao sljedeće? Ne mogu to počitanje, počitati. Da, ali što je sljedeće? Pa ništa ovdje se ne može razumjeti. Pa da, ali nije jasno napisano. Što znači ovaj minusu. Tko je za amandman broj 1? Ne, on se ne razmatra. Prelazimo onda na amandman broj 8. Tko je za amandman broj 8? Protiv. Suzdržani odbija se. 10. amandman za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 13. amandman za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Osmi amandman je odbijen. Ah, da, u redu. Prvo glasamo 11. amandmanu. Tko je za 11? Tko je protiv? Suzdržani u se. 13. amandman za. Protiv. su Suzdržani u se. 15. Za. Protiv. su Suzdržani u se. 17. Za. Protiv suzdržani usvaja se. 18 za, protiv, suzdržani usvaja se. Kompromis broj 2 za, protiv, suzdržani usvaja se. Glasovanje je završeno. 33 nastav 27, amandman se usvaja. Prelazimo zatim na amandman broj 30. Tko je za? Tko je protiv suzdržani usvaja se? 31 za. Protiv suzdržani usvaja se. 32 za. Protiv suzdržani usvaja se. 33 za. Protiv suzdržani usvaja se. 34 za protiv, suzdržani, usvaja se. 35 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. 35. amandman. Elektroničko glasovanje. Glasovanje je završeno. Sa 35 na 21. usvaja se. Kompromis broj 3. Tko je za? Tko je protiv suzdržani usvaja se? Amandman broj 44. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis broj četiri za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Zatim prelazimo na kompromis broj pet. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Zatim prelazimo na amandman broj 56. Gospodin Burgezi, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 57 za. Protiv. Suzdržani odbija se. 59 za. Protiv. Suzdržani odbija se. Zatim kompromis broj 6 u dva dijela. Prvi dio tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. Tko je za drugi dio? Protiv suzdržani, u se. Zatim 68. amandman koji je za, protiv, suzdržani odbija se. 69 za, protiv, suzdržani usvaja se. 70 za, protiv, suzdržani odbija se. 71 za, protiv, suzdržani usvaja se. 72 za, protiv, suzdržani, odbija se. 73 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis broj 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim prelazimo na amandman broj 79. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. 80 za. Protiv? Suzdržani usvaja se. I onda stoga prelazimo na elektroničko završno glasovanje. Glasovanje je završeno. Sa 34 na 30 se usvaja. Ja, već se da da, gospođo Luznik, izvolite. Moj klub zastupnika je pri završnom glasovanju glasovalo za ovo mišljenje budući da želimo da sa svim ovim kompromisima se usvoji, ali ipak ću ukloniti svoje ime e, zbog toga što se ovdje ne ocrtavaju neke za nas važne pozicije. Hvala vam dann wird es er ein namenloser U redu, onda to postaje izvješće bez imena, jer niti predsjednik ne želi da to izvješće nosi njegovo ime. Herzlichen Dank. Hvala vam lijepa. Wir kommen jetzt zum Thema Libanon. Ja, Sada prelazimo na temu Libanon. Herr Matthias da? Frau Matthias da? Ja, da, genau. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 10. Reise. Prelazimo na točku dnevnog reda broj 10, dakle putovanje našeg izaslanstva za odnose sa zemlja Mašeka u Bejrut. Kratko izvješće o tom e, posjetu, gospođa Matijas, gospođa Manesko, gospodin Kosolino i gospodin Winberg su tamo sačinjavali naše zaslanstvo. Gospođo Matijas, izvolite imate riječ. Um Please, quiet. Ó, oh, Matijas. Um Matijas, izvolite. Sad čekajte samo trenutak da se svi smire. Eh. Thank Obrigada, Presidente. Bem... Hvala vam. Da, kao što ste rekli, bili smo u Libanonu e, od 16. do 20. lipnja. Tako da, evo, upravo smo se vratili. Četiri zastupnika je sudjelovalo u izaslanstvu, to sam bila ja kao predstavnica izaslanstva, gospođa Ramona Manesku, podpredsjednica, gospođa Kristina Wimberg i Andrea Kocolino. ova emisija bila vrlo važna, a baš mi se sviđa kada predsjednik ne pazi na ono što se govori. Dakle, ova emisija je organizirana u vrlo važnom trenutku s obzirom na a, trenutačne okolnosti. vremena u Libanonu i u Siriji su kritična s obzirom na sukob u Siriji i htjela bih s vama podijeliti neke od naših zaključaka. Znam da ste dobili priopćenja koje smo pripremili na kraju posjeta i glavne zaključke ćete pronaći u tom priopćenju. Sigurna sam da ste imali priliku to pročitati, tako da ću ja biti vrlo kratka. Nekoliko komentara. i nekoliko političkih komentara. Znači što se tiče sadržaja, dva smo se dana koncentrirali isključivo na Libanon i jedan dan na Siriju. E, sastali smo se sa e, predstavnicima libanonskih vlasti ne samo sa zastupnicima u parlamentu, već i sa premijerom. predstavnike e, svih četiriju političkih stranaka, pokret za budućnost, Hezbola. zatim ostale dužnosnike, glasnogovornik parlamenta. Nismo se uspjeli susresti sa gospodinom Žublatom zbog toga što, su nam se, što nam se rasporedi nisu preklapali. No, željeli smo se s njime sastati. Zatim smo razgovarali sa predstavnicima vojske, predstavnicima eh, nevladinog sektora i predstavnika misija e, agencija UN-a. Jedan komentar imam o, o Libanonu, jedan o krizi s izbjeglicama, te e, jedan komentar o situaciji u Siriji. E, kolegica je ovdje, ali ne vidim gospođu Manesku niti gospodina Kocolina ali pozvala bih i gospođu Wimberg da se javi na kraju moje izjave pa da doda mm, eventualno svoje komentare. Što se tiče Libanona, ovom smo misijom dobili priliku da sagledamo trenutačnu političku situaciju u Libanonu i bilo je jasno da mi želimo pružiti podršku i potaknuti političke i e, ekonomske dionike da riješe prepreke na koje trenutačno najlaze. Važno osigurati da nacionalne institucije dobro funkcioniraju. E, zatim razgovaralo se i o predsjedničkim izborima i u principu svi smo se složili da proces donošenja odluke mora biti u rukama libanonskih vlasti i libanonskih građana. To je dakle na njima i mi to moramo poštivati. Tako da razgovarali smo o tome, to je bila primarna tema od velike važnosti. Sada dolazimo do e, teme sirijskih izbjeglica. Putovala sam u Siriju i u Libanon 2013. Broj e, izbjeglica već tada bio dosegao 300.000 I tada je rečeno da je to to, da su pređene sve granice. Govorimo o e, maloj zemlji u kojoj živi 4 milijuna ljudi od 10.000 km kvadratnih. I ta je zemlja prihvatila gotovo 2 milijuna izbjeglica na svoje stanovništvo od 4 milijuna. To je ogroman teret za tako malu zemlju. Jedna od tri osobe koje trenutno žive u e, Libanonu su, dakle jedna od tri osobe e, su izbjeglica. To znači da e, stvarno moramo biti svjesni i napora i solidarnosti koje su libanonske vlasti i građani pokazali prema e, izbjeglicama. Moramo priznati da uloga agencije UN-a na terenu i uloga misije Europske unije te njihovih doprinosa u rješavanju ove situacije. No, bez obzira na sve to, još uvijek moramo učiniti mnogo više. Europski parlament mora zauzeti čvrsti stav kad je riječ o europskom odgovoru na izbjegličku krizu te na prihvat izbjeglica. To je toliko neuravnoteženo i čak nas je sram da postoje zemlje članice koje ne žele prihvatiti tek nekoliko stotina izbjeglica ili imigranata a pritom imamo zemlje poput Libanona koji su prihvatili e, preko 2 milijuna izbjeglica. Imali smo priliku pogledati e, neke projekte, obrazovne projekte koji se trenutno provode u e, izbjegli, te posjetiti neke izbjegličke logore. Razgovarali smo i sa nekim obiteljima. I ovo moram reći, ovakva situacija nije nikako održiva. Svako, tek svako četvrto dijete može pohađati školu. UNHCR je u proteklih nekoliko mjeseci uspjela distribuirati tek to jest imali su na raspolaganju tek 19 dolara po izbjeglici i to je stvarno preniski iznos s obzirom na okolnosti. Sirijska obitelj plaća neku vrstu košta neku, um, neku vrstu najamnine za stan, to je nekoliko stotina dolara mjesečno, a ako UNHCR ima na raspolaganju tek 19 dolara za svaku izbjeglicu, to znači da je to ogroman teret koji ti ljudi moraju snositi. Jer to je teret i za same izbjeglice, ali i za libanonsko društvo. Um, oni su pokazali ogromnu solidarnost, ali svejedno postoje određene granice. I zbog toga su libanonske vlasti odlučile zatvoriti granice i ne prihvatiti daljne izbjeglice. Stoga je ovo sad već ozbiljan problem. Ujedinjeni narodi i neki stručnjaci su rekli da ovo nije realna solucija s obzirom na um, zemljopisni položaj Libanona. No ono što je jasno jest da je uh, kriza u Siriji imala ogroman utjecaj na libanonsko društvo. Još bih s vama htjela podijeliti sljedeće. Ako uzmemo u obzir ogromne napore libanonskih e, ljudi i e, vlasti, uzimajući u obzir ogromne financijske poteškoće s kojima se suočavaju agencije UN-a na terenu, dakle, ako uzmemo sve to u obzir, ako sve to imamo na umu, postaje jasno da je potrebno veće sudjelovanje Europske unije u toj e, regiji. Ne možemo jednostavno stajati po strani i zatvoriti oči pred cijelom situacijom. Bila, nisam bila ovdje dok je bila gospođa Mogherini, ali pročitala sam eh, priopćenje o donosenim odlukama. 12 milijuna eura je e, dano samo za patroliranje. To je novac koji se može koristiti negdje drugdje, riječ je samo o političkoj odluci. i moramo dobro razmisliti o našim političkim odlukama i o tome kako koristimo um, novac poreznih obveznika. Dakle, um, obećano je 12 milijuna eura za patroliranje, a s druge strane u izbjegličkim logorima se ne troši dovoljno novca. I uh, još jedan posljednji komentar o Siriji. Dakle, kao što sam rekla, imali smo jedan dan um, za Siriju, imali smo priliku susresti se sa um, veleposlanicima na terenu, sa predstavnicima različitih strana, sa predstavnicima društva. Susreli smo se i sa gospođom Falamata. Ona je posebna uh, izaslanica UN-a u Siriji. Tako da smo i od nje čuli što se događa na terenu. Sve se to, svi se ti razgovori odvijali u Libanonu jer nismo uspjeli otići u, Siriji, u Siriju. Prosječno očekivana dob je pala sa 75 na 65 u Siriji, dakle, i to od 2011. To znači da u četiri godine očekivani životni vijek pao za 20 godina. Mislim da to jako puno govori o e, situaciji u toj zemlji. Te na kraju nekoliko komentara o tome što smo čuli od različitih e, dužnosnika, službenika, svih onih s kojima smo razgovarali. čuli smo da glavni mediji pokušavaju napraviti jasnu razliku između različitih skupina. I su se određene terorističke skupine i pokušavali predstaviti neke terorističke skupine kao blaže od drugih, ali to jednostavno to nije moguće, to je proturječnost. Ne možete imati umjerenu terorističku skupinu. A znam da svi mogu reći što god misle, što god žele, ali ono što mi moramo osigurati jest da napravimo razlike između različitih terorističkih skupina. Terorističke prijetnje su stvarne, teroristi su rijetni i sada bez obzira da li te prijetnje dolaze iz Daesha ili iz Al-Nusra, to su i dalje terorističke prijetnje. I gospođa Matar nam je jasno rekla da moramo osigurati da ne pravimo razliku između različitih terorističkih skupina. <clears throat> Mi moramo osigurati da naše, e, da naše djelovanje bude usredotočeno protiv bilo kakvih terorističkih aktivnosti. Ne smijemo praviti razliku između različitih terorističkih skupina, jer među njima zapravo nema razlika. I još nešto što je povezano s tim. a odnosi se na poziv da se prestane financirati i da se prestane slati e, oružje terorističkim skupinama. Neke skupine pokušavaju pridobiti i obučavati ljude za rad u Siriju, u Siriji i ako ih financiramo i šaljemo oružje, samo ćemo dolijevati ulje na vatru. Mm, Masakrit će se nastaviti i ništa se neće promijeniti. Tako da, kad je riječ o prodaji oružja terorističkim skupinama, kako god da ih gledamo, kao što sam rekla, teroristička skupina je uvijek teroristička skupina i nema umjerene terorističke skupine. Dakle, ako ih nastavljamo financirati i slati im oružje, znači da zapravo oni koji to čine su zapravo sudionici u eh, zločinima. Dakle, zadnji komentar. Mm, mislim da eh, stvarno se moramo više uključiti, putovati i u Siriji. Možemo se pretvarati da tamo nema problema, možemo se pretvarati da nemamo nikakve odnose sa Sirijom, ali mislim da moramo pronaći eh, način da odemo u Siriju. moramo tamo otići i razgovarati sa uh, sugovornicima, našim sugovornicima u Siriji. Moramo skupiti izaslanstvo. Ali ne, ne smijemo ostaviti prostora nikakvom slobodnom tumačenju, jer uh, moramo stvarno pokušati barem organizirati misiju tamo. E, eh, tak för ordförande och jag vill börja med att Hvala vam. Eh, ja bih zahvalila svima onima koji su organizirali ovu, um, ovu, ovu misiju. Eh, čestitam svima članovima misije, posebice Marisi Matijas, koja je bila stvarno odlična svim tim, uh, svih tih dana. Dani su bili vrlo intenzivni, počinjali smo rano ujutro i završavali kasno navečer s radom ali moram reći da je stvarno bilo sve vrlo interesantno, vrlo intenzivno, mnogo smo toga saznali, naučili. Sastali smo se sa premijerom, sa predstavnicima različitih organizacija, UN-a i UNHCR-a. Sve su to bili vrlo važni sastanci i postoji mnogo tema o kojima je potrebno razgovarati. Ono što su mi rekli zastupnici u parlamentu jest da je Libanon kao pomba. Jedan drugi zastupnik je rekao da je ova situacija kao da je Libanon dobio um, rak. E, jedan i pol milijun izbjeglica je trenutno u toj zemlji. Nakon toga je došlo do zatvaranja granica, e, nedostaje vode, kriza je ozbiljna. Oni doista trebaju našu pomoć. Mi nemamo puno e, resursa, ali ono što oni imaju je definitivno nedovoljno. Stoga moramo nešto učiniti. Zatim smo se sastali sa osobama koje su nam rekli da je došao jako veliki broj izbjeglica u vrlo kratkom razdoblju, tako da javlja se problem integracije, e, javlja se problem nedostatka radnih mjesta, tako da jedan problem vodi do drugoga. Kao što je rekala, rekla Marisa, tek svako četvrto izbjegličko dijete pohađa školu, a obrazovanje je itekako bitno za djecu. Ovdje imamo dakle, slučajeve djece od 13 do 14 godina, ta djeca žive u izbjegličkom e, logoru, i to bi se dijete vrlo lako moglo pridružiti terorističkim skupinama. Tako da to moramo spriječiti. A to možemo spriječiti tako što ćemo pomoći e, osobama koje trenutačno tamo žive da se obrazuju. Na primjer, e, organizacija za hranu i poljoprivredu trenutačno radi na projektima kako bi se sirijskim građanima pomoglo da uzgajaju svoju vlastitu hranu na taj način se ljudima ipak da nešto da radi i nudim se bar nekakve mogućnosti za budućnost. Kao što već rečeno, mm, u zemlju je stigao ogroman broj izbjeglica, e, situacija je zastrašujuća. I kao što je rekla Marisa, mislim da je jako važno pokušati shvatiti što se zapravo događa u Siriji. Zbog toga je bitno da tamo odemo, jer lako je biti ovdje, sjediti ovdje i razgovarati o tome. Ali problema ima jako puno. moramo učiniti sada ono što je najhitnije, a to je da e, pomognemo izbjeglicama, da im osiguramo hranu, da im damo mogućnost da uh, se obrazuju i da im damo uh, financijska sredstva kako bi se te osobe mogle brinuti same za sebe. Sudjelovanje u ovom izoslanstvu je bilo doista uh, jako važno za mene i mislim da ono što sam naučila u ovih nekoliko dana da ću zapamtiti i koristiti to u svojem radu ovdje. Hvala vam sada zastupniku Colino. Hvala. Ja ne bih ništa puno dodao ovome što su kolegice rekle. Već bih skrenuo vašu pažnju na jedan drugi aspekt koji vas i tekako pogodi kada ste tamo nekoliko dana i kada pogodite, e, posjetite logore. Dakle, u Libanonu je E, milijoni četiristo tisuća e, izbjeglica, e, zatim u Jordanu ih je također nekoliko stotina tisuća. I ono što vas pogodi kada posjetite te logore, vidite koliko mladih i djece živi u tim logorima, dakle djeca od 0 do 18 godina. i terorističke skupine ih pokušavaju pridobiti. I to je zapravo teren na kojem pokušavaju prikupiti nove mlade snage. A mi riskiramo da ćemo izgubiti cijelu jednu e, generaciju. Tako da ovo nije samo problem kako ćemo pronaći resurse, kako ćemo pronaći političko rješenje za ovu situaciju u Libanonu. Sastali smo se i s premijerom i imali smo dojam da će čak imenovanje sljedećeg eh, zapovjednika vojske postati jedno političko pitanje. Dakle, situacija politička u Libanonu je sve nestabilnija. Ali s druge strane, situacija u logorima je eh, i bi mogla i tekako biti eksplozivna, pogotovo kad je riječ o tim mladim ljudima. Tako da moguće je zamisliti i u okviru europske politike susjedstva da se Europa obrati tim zemljama tim osobama. Mislim da bismo jedan veliki europski projekt trebali okrenuti upravo prema tim mladima, jer u protivnom riskiramo da ćemo izgubiti cijelu tu generaciju. Moramo pokušati organizirati jednu konferenciju, dakle Europa zajedno sa međunarodnim strukturama poput UNICEF-a ili tako dalje, i da pokušamo organizirati jedan projekt koji će biti usmjeren upravo na te skupine. Mislim da je to jedna od naših odluka. Mi imamo jako puno sredstava, nemamo ih malo. I ako te, ako te, ako ta sredstva usmjerimo prema preciznim, detaljnim ciljevima i pokušavamo, pokušamo uspostaviti odnos sa tim mladim naraštajima, mislim da bismo na taj način postigli bar nešto ravnotežem. A što se tiče Sirije, sastali smo se sa predstavnicom e, UN-a i Sirije. Tu je situacija vrlo, vrlo osjetljiva. Mislim da sad se ovisi o situaciji u Alepu u sljedećih nekoliko tjedana ili mjeseci. Ali i tu je potrebna inicijativa parlamenta prema Siriji. Moramo pronaći neki način i moramo tamo pronaći sugovornike i imati dijalog. I to posebite sa parlamentom u Siriji. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Htjela bih čestitati članovima izaslanstva na ovom izvješću. Mislim da je to vrlo dobro izvješće koje prije svega narašava različite aspekte te situacije sa sirijskim izbjeglicama. Imamo tu jednu točku za koju mi se čini da mi nije dovoljno detaljno obrađena, a tijekom jednog putovanja u Libanonu prošle godine e, i e, pri mojim libanonskim prijateljima se stalno ta točka pojavljuje. Tu se radi o utjecaju na život Libanonaca i na ravnotežu života Libanonaca zbog e, tog priljeva migranata. Zato što osim tog institucijskog problema imamo i tu jedan glavni problem. Primjerice, kako to utječe na, zapos na zaposlenost Libanonaca, njima su izbjeglice konkurencija, i oni se često zapošljavaju za mnogo nižu cijenu. Utjecaj na stanovanje, e, povećanje, značajno povećanje cijena e, stanarina zato što Libanonci E, imaju tu opet konkurenciju od izbjeglica koji imaju ta sredstva. Zatim, isto tako, kaže mi se da je delikvencija u, porastu, e, zatim isto tako Sirici i Libanonce nemaju u potpunosti istu kulturu, pa tu dolazi isto tako do nekih utjecaja. Stoga smatram da su ti problemi zapravo jednaki i u Jordanu, kao što je izaslanstvo uh, iz Jordana isto tako naglasilo da je E, zapravo temeljna ideja vrlo dobra, jer trebamo imati na umu da zbog učinka koje bi libanonski izbjeglici mogli imati u cijeloj toj regiji su nastavno toga sve Europske unije u podnosi nedovoljna, a kada bi se uspostavio jedan fond, onda bi nam to omogućilo da tu družimo i financijska sredstva koja dolaze iz drugih e, država regije, mislim na regije Arabskog zaljeva i neke druge države, E, za koju je iznimno važno da Libanon bude stabilan, da Jordan bude stabilan i da općenito cijeli taj dio bude stabilan. Stoga me zanima koje su to teme e, koje su vaši sugovornici spomenuli tijekom vašeg putovanja. Hvala vam. Hvala vam svima na svim ovim informacijama i još bih ja rekao nekoliko stvari. Kada ste se sastali sa predstavnikom gospođe Misure. Kada je bio tu, e, rečeno nam je da se radi na primirju i to bi naravno jako pomoglo izbjeglicama koje strašno pate. Što se tiče Sirije, E, naravno, ja sam za to da i posjetimo i odemo i da razgovaramo i sa vladom. Mislim da bismo trebali imati otvorene sve kanale komunikacije. Tamo, da, to nije situacija poput u Saudijskoj u Arabiji gdje se e, recimo progone političke, političke protivnike, e, gdje žene ne smiju ništa i čak i financiramo na kraju krajeva e, teroriste koji onda napadaju Europu. Tako da mislim da moramo mm, ne samo se zalagati za to da odemo u tu zemlju, već da stvarno razgovaramo sa svima s kime možemo razgovarati jer je to jedini način da pronađemo rješenje. Thank you. <clears throat> Zahvaljujem predsjedniče. Ja sam bio u Siriji, pravao sam ondje četiri dana, razgovarao sa različitim osobama. I moje mišljenje da je mnogo važnije nego da budemo u sili da smo onda prisutni da analiziramo vojnu situaciju. jedna mogućnost da se izbjegne holokaust smrti stotina tisuća ljudi je podržati njegovu ekscelenciju Bašara al-Asada. To je jedni način da se izbjegne katastrofa. I gospodin Asada, moj se može sviđati ili ne, ali jednu stvar morate razumjeti naoružanje demokratske vojske ide kalifatu, za tri dana bit će ondje i što predlažete? Novu konferenciju? Ne, moramo pomoći onim palestincima koji žele imati jednu diferenciranu, nediferenciranu Siriju, a ne samo sunitsku, šiitsku, kršćansku, ovakvu ili onakvu. Jednostavno multikulturnu kulturalnu Siriju. A to je njegova ekscelencija Bašar Al-Assad i mi ga moramo sada otvoreno podupriti. Kroz pola godine bit će prekasno. Hvala vam. Obrigada, Presidente. Ehm, relativamente. Hvala vam. Zahvaljujem prije svega na svim komentarima i dodatnim informacijama koje smo dobili od kolega. A što se posljednjeg pitanja tiče, da, mislim da bi budućnost Sirije trebala biti u rukama Sirijeca, ne bi trebala visiti ni o kome drugome, da mu to prepustimo i moramo se pobrinuti da se sve učini kako kako bi se pobrinuli da sirijski narod može donijeti svoje vlastite odluke. A zbog toga političko rješenje sirijske krize moramo pronaći. Ne bismo, kao što sam rekla, trebati doljevati gorivo na vatru što se tiče trenutne situacije. A pa što se tiče mogućnosti organizacije treće konferencije, da li ste mislili na Ženevu 3 ili nešto u tom smjeru? Nisam siguran da sam u potpunosti razumjela to pitanje. Ja bih rekao da ne možemo prijeći na scenarij Ženeve 3 prije nego što smo u potpunosti zatvorili priču sa Ženevom 2. Napredak na ovakvim konferencijama to uključuje da se eh, završi i uspije prethodna konferencija, ne možemo nastaviti raditi na temelju neuspjelih konferencija. Moramo se pobrinuti da pronađemo politička rješenja koja će biti mirna e, za sva pitanja sa kojima se suočava regija. Prvo pitanje koje smo čuli, da, situacija u Libanonu i utjecaj na Libanonce, to je ono što je ključno i o tome smo uvelike raspravljali. Govorili ste o pitanjima socijalnog dumpinga, o porastu nezaposlenosti, o poteškoćama sa kojima se suočavaju libanonske obitelji. I istina je u kontekstu socijalnog dumpinga i zaposlenosti da je situacija sve gora. Kada smo razgovarali sa sirijskim izbjeglicama, čuli smo da primjerice dijete može raditi na prikupljanju otpada metalnog 25 kila, a na kraju će dobiti za to 1 dolar, a isto vrijedi i za žene. One su vrlo, vrlo slabo plaćene, neproporcionalno u spredbi sa radom koju obavljaju. A imamo isto tako i rad djece, djece koja rade zbog toga što se ne mogu školovati. Čuli smo komentare kolega. Dakle, moramo se pobrinuti da zajamčimo obrazovanje toj djeci. E, svega jedna od četiri djece pohađa školu, a preostali rade za dolar dnevno. Dakle, da, ovo je važno pitanje u kontekstu libanonskog društva, ne samo što se tiče socijalnog dumpinga, već i utjecaja na sve druge stvari pristup vodi, struji, pitanje zbrinjavanja otpada. Sve te stvari su ovdje uključene. Mislim da vam ovdje mnogo materijala za razmišljanje. Libanon ima e, malu površinu, no imamo dva milijuna izbjeglica ondje iz Palestine, i Sirije. I ako razmotrite taj scenarij, zamislite to primijenite na moju zemlju, na Portugal. Da tu situaciju prenesete ondje, to bi značilo da što se tiče gustoće stanovništva, da bi Portugal trebao zaprimiti 20 milijuna izbjeglica. Ako nastavite sa takvom računicom po površini kvadratnoj za zemlju poput moje, i njeno stanovništvo, Portugal ima 10 milijuna stanovnika, imali biste 10 milijuna izbjeglica, polovinu stanovništva. Dakle, takve stvari moramo imati na umu što se tiče geografske situacije i što se tiče broja stanovnika ondje. Naravno, tu se uključuju i druga pitanja, sigurnost, zaštita, ono što libanonski narod mora proći i to je pitanje s kojim ćemo se također pozabaviti u našem izvješću. Što se posjete Siriji tiče misije, slažem se sa gospodinom Kuskom. Moramo se uključiti u dijalog sa svim dionicima. Ukoliko želimo mirnu političku situaciju, moramo moći razgovarati sa svima. No, europske vlade jednostrano su odlučile prekinuti diplomatske odnose sa sirijskom vladom. Tako da, koliko ja znam, Europski parlament nije obustavio veze sa sirijskim parlamentom, barem koliko ja znam, tako da je možda minimum koji možemo učiniti kako bismo ponovno uspostavili kontakte, kako bismo ponovno se povezali sa Sirijom na neki način, bi bio kroz taj put. Imamo delegaciju za zemlje Mašega i dalje se u ovom domu bavimo Sirijom i možda bi ovo bio dobar trenutak da prestanemo razgovarati o njima i da počnemo razgovarati sa njima. Dakle, ponovno pozivam na to. Moramo ovo shvatiti ozbiljno i pokazati minimalnu razinu poštovanja za ovo pitanje. Možda bismo na taj način mogli nastaviti raditi u tom duhu, uključiti se u dijalog sa svim dionicima, jer imamo pravo i svakako je naša dužnost razgovarati s našim pandanima u sirijskoj vladi. Dakle, to bih željela naglasiti. Također bih iskoristila ovu mogućnost, ne znam da li ste sve komentare e, razumjeli, vidim da svi sad imate slušalice, pa ću još jedan puta reći, mislim da da je dobro e, poštivati druge ljude kada govore i doista je sramotno da nas se ovdje pozove da vas obavijestimo o sastanku delegacije, ali niste čak niti obraćali pažnju na ono što govorimo. Ne znam da li ste uopće razumjeli e, što je rečeno, ali nije se činilo da obraćate pažnju. U demokraciji potrebno je slušati sve neovisno o tome da li vam se stvari sviđaju ili ne. Ja se ne bih usudila nekoga pozvati da se obrati, ali da druge kolege ne slušam. Gospođo kolegice, budući da sam vas poslušao, mogu vam sada i odgovoriti. Zapravo sam netko tko ovdje vrlo pažljivo slušao isto tako bih ja vas mogao kritizirati i pitati vas što radite, što ste radili na putovanju, ali neću sada ništa o tome reći. U proteklih 12-14 mjeseci ja sam dva puta posjetio Libanon. Bio sam u izbjegličkim kampovima, jednom sama, jednom u okviru delegacije našeg odbora za vanjske poslove. Mislim zapravo u Libanonu osim sirijskih izbjegličkih kampova nema nikakvih drugih izbjegličkih kampova e, zato što su zbog iskustva sa političkim izbjeglicima koji su imali u posljednjih 60 godina sada svjesno ne izgrađuju izbjeglički kampovi tako da se zapravo o tom teško može pričati i to dovodi sa sobom zatim druge poteškoće. I činjenica da država koja ima 4 milijuna stanovnika imamo otprilike 1,3 milijuna izbjeglica od toga sada već možda i više koji dolaze iz rata u Siriji pokazuje koliko je dramatična situacija u toj državi. To je država koja je sama postala žrtvom e, ratova putem posjedništva. To je odlučujuća točka, zapravo i rado sam htio čuti u vašem izlaganju kako se možemo tu pobrinuti da se to riješi, da se te skupine udruže u suradnji sa tamošnjim parlamentom. Imamo u 13-14 godina situaciju da nemamo predsjednika u toj zemlji zato što dvije kršćanske stranke ne mogu se usuglasiti, a to mjesto je prema ustavu predviđeno za jednog predsjednika iz kršćanske zajednice. Na, putova, na prošlom putovanju prije dva mjeseca smo vodili o tome vrlo intenzivne pregovore upravo sa tim kršćanskim strankama kako bi e, ih nagnali na to da se usuglase oko toga kako bi ta država ponovno predsjednika. Intenzivne smo razgovore vodili sa vodećim predstavnicima, sa vodećim predstavnicima Hezbolaha na razini parlamenta i to pri oba posjeta i ipak moramo vidjeti da jedna kršnjaka stranka i da šiti, dakle Hezbola, da ih se usmjerava od strane Teherana, ako to tako mogu reći, a da što se tiče sunitske stranke, um, u kojoj je prije vodio gospodin Hariri, bivši uh, ubijen predsjednik vlade, to je dakle ona druga kršćanska stranka koja uh, odlazi u Rijad. To je zapravo država koja u potpunosti održava cijelu dramatičnu situaciju u toj cijeloj regiji E, tu se radi o tome da se vode sukobi oko vodećih pozicija u toj e, državi. Rijad i Teheran su tu važni, važni utjecajni gradovi, ali i Katar tu odigrava određenu ulogu i Turska isto, prije svega što se tiče Sirije. E, situacija je još i mnogo složenija od toga i ta situacija u cijeloj toj regiji na sreću nije sad dovelo do toga da se rat proširio u Libanon iako se Hezbola vojno, eh, iako Hezbola vojno sudjeluje u ratu u Siriji, a to je isto tako jedan važan faktor. Gore, od uzgora, preko Alepa, ISIS pokušava dopeti i do Libanona. Mi dakle moramo dati naš doprinos i unutar te države da dakle uklonimo te povezanosti, a isto tako Rijad i Teheran snose određenu odgovornost i to smo prije 14 dana, nekoliko tjedana naglasili intenzivno u suradnji sa u razgovoru sa ministrom vanjskih poslova Libanona. Ali naravno Irak i Sirija su glavni problem i tu treba ukloniti te sukobe, te niti. I tu mislim da postoji određen potencijal da ako se svi ponašaju tako da snose zajedničku odgovornost, da se to čudovište poput Isisa e, zato što prije nije bilo takvog ponašanja da se stvorilo i sada je to čudovište izvan ičije kontrole i sada se trebamo boriti protiv tog čudovišta. Mi trebamo naći tu neko rješenje. Ne znam je li moguće da sa parlamentarnom izaslanstvom predvodimo postupak e, pomirenja u Siriji. Mislim, to je bio, je bio jedan od prijedloga, ali mene bi jako zanimao kako vi to mislite ostvariti, ali ja si tako nešto ne bi mogao zamisliti. Doista se to ne mogu zamisliti. I kada vidim s kojim to vladama vi želite stupiti u kontakt u Siriji, a oni su bacali bombe na civilno stanovništvo, na svoje vlastito stanovništvo što se tamo događa sa kršćanskim manjinama, sa sirijskim kršćanima, a u Iraku sa jezitima, sa kaldejcima i sa mnogim drugim skupinama. To su dramatični razvoj koji su svi međusobno supleteni i te socijalne poteškoće u Libanenu jednoj državi koja je još dosta dobro, a u Jordanu su zapravo životni uvjeti još i gore. I to žele, nećemo riješiti prije nego što ne riješimo te velike političke zadaće. I zbog, je, zbog toga je bitno i to, to moram jako pristojno reći kako dakle taj politički postupak mislimo završiti. Na primjer, u Siriji smo doživjeli neuspjeh zato što smo u početnoj fazi sirijskog rata propustili voditi bilo kakve smislene razgovore sa Rusijom. Mi op koji nisu htjeli a sada svesti pod kontrolu. To je jedan faktor. Irak je proizašao iz um, glupih postupanja um, Amerikanaca. Došlo je do mnogih takvih glupih postupaka, ali mislim da bi to sve trebali gledati iz jedne općenite slike i onda bi mogli ostvariti suradnju uh, i jednog izaslanstva našeg odbora za vanjske poslove i tog izaslanstva za zemlje u Mašeku. Hvala vam što ste me saslušali. Sada možemo prijeći na sljedeću točku dnevnog reda. Izvolite, gospođo Matijas. Brigada se prezident. Eu Zahvaljujem, predsjedniče. Shvaćam vaše stajalište, no nije uvijek dovoljno gledati samo izvana prema unutra i analizirati koja je čija odgovornost. Kako bi se prosudilo što se događa. Žao mi je, mi smo ovdje da razgovaramo o tome što mi možemo učiniti. Kao Europska unija moramo imati da moramo razmotriti odgovornosti Europske unije, procijeniti ih i ići dalje od toga da samo dajemo izjave i rezolucije. Moramo moći posjetiti lokaciju, vidjeti situaciju na terenu, čak i ako se radi o tome da samo moramo potvrditi ono što već znamo, ono što nam se čini. I to je zbog čega smo mi ovdje. Inače, zbog čega uopće postoji zaslanstva. Zbog čega uopće postoji ovaj odbor. Razlog je zacilo da nešto možemo učiniti u ime Europske unije. Imajući to na umu, da ukoliko mislimo trošiti poraz novac poreznih obveznika samo na sastavljanje rezolucije i mišljenja e, dok promatramo i ne idemo korak dalje toga da to ne bi bilo korisno. Gospođo kolegice, sada vas uopće nisam razumio. Ovaj odbor i predsjednik ovog odbora u proteklih su godinu i pol bili u toj regiji i to u skoro svim izbjegličkim kampovima unutač opozorenja da se recimo zračna luka u Bagdadu, da ona bila pod paljbom, e, tu smo imali visoke rizike vezane za naš posjet, osobno smo se izlagali o, e, prijetnjama i opašnošu i bili smo tamo u toj regiji i da onda vi kažete da nije dovoljno to raditi iz stolice. Mislim da niste poslušali moj moje prvo izlaganje. Trebamo prestati sad držati ovakve govore i um, okrivljavati jedno drugo tko je bolji. Ovo smo raspravili. Ja sam vas pozvao da održite ovdje vaše izlaganje, Pozvali, pozvali smo kolege da to ovdje izlože i mislim da je to u tom smislu vrlo smisleno, ali da se sada okrivnavamo vezano s tko radi više. Mislim to nam neće biti od pomoći i ne možete mene nadmašiti time što ste sada bili četiri, mjesec, četiri dana u Libanonu kao predsjednika odbora za vanjske poslove. Već bismo trebali vidjeti koje su vaše iskustva, koje su naše iskustva i što zatim možemo iz toga napraviti korisno. Mislim da bi to bilo smisleno, a ne da jedan drugom objašnjavamo da je on napravio bolji posao. Ja sam vam zahvalan e, kao i zaslanstvu da ste održali ovo putovanje, da ste zadali izvješće o kojem smo raspravili. Ja imam određeno mišljenje vezano uz planu regije koje sam također e, ovdje iznio, ali nisam shvatio vaše zadnje javljene za riječ. Mislim da e, se ovdje opet pozivamo na nekakva predmacivanja. Hvala vam lijepa. Nisam dakle upirala prstom ni u koga, ispričavam se, ali mislim da je vrlo dobro da postoji dobra suradnja između izaslanstva i odbora. Nisam nikoga ni za što optuživala, e, ne mogu se pronaći u vašim posljednjim opaskama. Kao što odbor radi svoj posao, tako i mi izaslanstvima radimo i ja sam reagirala na vaše komentare. Dakle, svoj posao odrađujemo i nadamo se da u duhu suradnje možemo dati jednim drugima preporuke. Ja sam vaše preuzela i prihvatila i komentirala. No možda sada govorimo o različitim stvarima. Dakle, u ovoj fazi zahvaljujem se na tome što ste nas pozvali, da vas obavijestimo o radu izaslanstva i zahvaljujem mnogim kolegama koji su danas komentirali i uključili se. Svako trebamo raditi zajednički i mnogo još toga što moramo odraditi i učiniti u ovom području. Hvala. Hvala vam lijepa, zahvaljujem vam na ovim zadnjim riječima. Možda je to samo moja velika osvjetljivost za koju sam poznat, da sam dakle vaše riječi tako shvatio, ali sada možemo ponovno prići na običajne radne metode kako bi uspjeli izvući najviše iz toga. Hvala vam lijepa na vašem izvješću. Sada prelazimo na jednu razmjenu mišljenja sa gospođom Majorenko, je li ona već stigla, je li to zatvorno za javnost?